Gospodine Salato. avrei gradito che la Presidente kronberg avesse... Gospođo predsjedateljice, gospođa Komberg je drugom prilikom rekla nešto o oslobađanju iranskih zatočenika u Iraku. Hvala. Onorevole Suica non c'è, eh, quindi devo procedere ad... Gospodin nije u prostoriji. Sada bi smo dali izjavu i želja bih vas informirati da nemamo nikakvih zahtjeva za ospora.